potpredsjednice komisije i visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Dakle, prioriteti Europske unije e, za sjednice vijeća UN-a za ljudska prava 2016. Opet ću dati riječ potpredsjednici Mogherini. Kao što znate, e, većinu ove e, godine sam provela e, putujući svijetom i sagledati Europu i Europske unije kroz oči naših prijatelja i partnera. Kada oni gledaju na nas, odmah razmišljaju o dvije stvari. Naša gospodarska snaga, i čak i nakon krize, nadamo se da je kriza već iza nas, a isto tako i naš rad za ljudska prava Ovu raspravu ću e, iskoristiti ne samo kao mogućnost da e, dam popis prioriteta Europskog vijeća 2016. godine, nego želim reći i kako želimo promicati ljudska prava u cijelom svijetu i što su ljudska prava za nas. Ja mislim da glavni instrumenti za e, podržavanje ljudskih prava su multilateralizam i angažman sa svim e, razvojnim e, dionicima. I zato je Europsko vijeće ima toliko središnju ulogu. Dakle, tu se mogu e, postići sporazumi e, protiv e, kršenja ljudskih prava, a isto tako je to mjesto za stvaranje novih partnerstva za promicanje ljudskih prava diljem svijeta. Tu promičemo pravdu, jednakost i kolaborativan i uključiv pristup protiv diskriminacije i nasilja. Zato e, e, e, u, na našem sastanku mi ćemo govoriti o najgorim kršenjima i zlostavljanjima ljudskih prava. Dakle, o tome ćete razgovarati i sutra i Sirija o kojoj, ćemo o kojoj smo razgovarali jučer. Dakle, E, sloboda e, vjere e, kretanja ne postoji dakle stotine tisuća ljudi su zatvoreni u političkim kampovima i drugim pritvorima Mnogi od tih ljudi nisu osuđeni e, od, ni od, nisu osuđeni ni za kakav e, međunarodni zločin. Na tom sastanku ćemo e, zajedno s Japanom izložiti jednu rezoluciju koja pokazuje tu strašnu situaciju ljudskih prava. On će isto tako produžiti mandat posebnog izvjestitelja. Nakon toga će DPRK <clears throat> imati jedan e, proces revizije i izvještavanje e, izvještavanje o e, tijelima koje prate rad provedbu provedbu ugovora. Sirija je najgora humanitarna katastrofa u povijesti. Naš veliki prioritet je da omogućimo pristup, humanitarni pristup u veći dio zemlje. To će se odraziti i o samoj rezoluciji o Siriji. E, sada e, pristup pomoći u Madaji je samo prvi korak, ali trebaju slijediti mnogi drugi mjerodavni koraci. Dugoročno mir u Siriji će zahtijevati e, pravdu i odgovornost za sve. Trebamo složiti ponovno sirijsko društvo. To neće biti lako, a pomirenje će trebati priznanje strašne patnje sirijskih građana i zato ćemo podržavati daljnje produženje e, mandata e, odbora za istrage o kojem smo razgovarali u prethodnim raspravama danas navečer jer je to jedan od instrumenata e, jedini instrument zapravo koji prikuplja dokaze Isto tako Vijeće za ljudska prava je mjesto gdje se mogu vidjeti pozitivni razvojni koraci naš prioritet će biti Mijanmar Burma koje povijesni izbori e, će biti e, veliki korak naprijed. Još uvijek imamo neke zabrinutosti vezane za etničke i vjerske manjine. Izložit ćemo rezoluciju koja e, pohvaljuje novu vladu, koja e, će preuzeti vlast u travnju i koja će se morati pozabaviti tim pitanjima i e, nastavljat ćemo pratiti od strane UN-a što se događa u toj zemlji. Isto tako ćemo izložiti dve tematske rezolucije, jedna je o slobodi vjere kako bi naglasili podršku Europske unije u borbi protiv e, vjerske netolerancije. Dakle, vraćamo se opet na jedno pitanje o kojem smo razgovarali prije i zajedno sa e, skupinom Latinske Amerike i e, Karibskih otoka, Karibskih otoka o pravima djeteta. imat ćemo i posebnog izvjestitelja i u tome će sudjelovati i civilno društvo. To naglašava našu vjeru da ne možemo razgovarati o temeljnim ljudskim pravima bez e, predstavnika civilnog društva. Tijekom cijele godine Europska unija će raditi s partnerima kako bi promicala i zaštitila e, civilno društvo i želim naglasiti i ulogu onih koji brane ljudska prava u e, postupcima, u sudskim postupnicima i u svim zemljama. Isto tako želim e, spomenuti još dva pitanja koja su bitna za ljudska prava. Vjerodostojnost e, foruma UN-a za ljudska prava i naša, isto, i naša vjerodostojnost. Prva se odnosi na neovisnost i učinkovitost UNHCR-a. UN će ostati bitan partner koji će e, e, koje će e, staviti svoje djelovanje pod kontrolom svih država članica. Isto tako će Europska unija pomagati visokom povjereniku u toj vitalnoj zadaći, a to je da e, se e, da, da e, pomogne provedbi međunarodnih ljudskih prava. To uključuje političku potporu, financijsku potporu pod europskim instrumentom za demokraciju i ljudska prava. A što se tiče nas, u cijelom svijetu nas se gleda kao šampioni ljudskih prava i to je pravedno. Ponekad je to dobra percepcija, a neki partneri imaju same neke dvojbe u našoj ulozi. Međutim, to nas ne zaustavlja. Naprotiv, to nas još više motivira. Međutim, želim vam reći da tijekom prošlih godina takva percepcija e, dolazi u pitanje. Nedavni događaj nas testiraju. E, ne radi se samo o izbjegličkoj krizi, nego se radi i o dugoročnim učincima E, ekonomske krize i sve većoj nestabilnosti za naše građane. Oni moraju iznaći jedan e, izlaz. Prošle krize i pomak politika koji je e, značajan i vidljiv. To naravno nisu laka vremena. Međutim, ako izgubimo iz vida temeljna prava u Europi, sve može biti izgubljeno i prije nego što shvatimo. Vi ovdje u ovom hemiciklu e, zastupate pola milijuna europskih građana. Sad vas ima jako malo, ali svejedno. Cijela naša politička klasa se suočava sa velikim izazovom da naša politika odražava ono što je najbolje u nama, ono što je najbolje u Europi. I mi imamo izbor. Možemo se usredotočiti na naše strahove, možemo ih njegovati i e, omogućiti im da Uniju e, e, rastrga ili možemo ojačati naše vrijednosti, naš raznolikost, našu solidarnost i ponovno, za, ponovno pokrenuti motore Europske unije. To je jedan zadatak u kojem moramo uspjeti, ne smijemo ne uspjeti. Hvala hvala U ime Pučana, zastupnik gospodin Andrzej Gžib. Hvala vam lijepo, štovana visoka predstavnice. Prvo bih želio svima zahvaliti koji su sudjelovali u izradi i usvajanju rezolucije koja se koncentrira na ulogu Europske unije u zaštiti ljudskih prava i njihovom promoviranju diljem svijeta. Zaista je važno i dobro da mi tu rezoluciju usvojimo prije nego što su već bile utvrđeni i nego što se utvrde prioriteti vanjske politike Europske unije na tom području. Stoga puno hvala visokoj predstavnici da je s ovolikom otvorenošću govorila o prioritetima Evropske unije na tom području i koliko, koliko, se zanima za stajališta Europskog parlamenta o tome. Važan doprinos Evropske unije je upravo veliki angažman za ljudska prava. Imamo veliki katalog, dugi katalog, kome su navedeni svi prioriteti koji su bitni za osiguranje poštivanja ljudskih prava. Tu sigurno u to spada i, male stvari, kao što je recimo radno pravo, ali pogotovo i velike vanjske stvari, kao što je Međunarodni kazneni sud, zatim prava civilnog društva, zatim borba protiv eh, smrtne kazne, moratorij smrtne kazne u svijetu. Zatim, tu igraju veliku ulogu i društveni i gospodarski uvjeti nekog društva e, kako živi, a da bi se moglo poštivati ljudska prava. Sjetimo se u tom kontekstu i izbjegličke krize, koja je naravno i velikim dijelom humanitarna kriza. Zatim terorizam, borba protiv terorizma koji potpuno gazi i krše ljudska prava. Zatim treba akcent naglasiti da je i sloboda vjeroispovijesti jedna od najtemeljnijih ljudskih prava koje, koje se jamči i univerzalne povelje o ljudskim pravima kao i građanska uloga, građanske dužnosti i politička prava svakog građanina. Vjerojatno se trenutno suočavamo s najvećom krizom migracija i migranata u Europi, a tu je potrebno multilateralno djelovati. Nije dovoljna samo Europa. Hvala lijepo. Hvala sada gospoda, gospođa Soraja Post u ime socijaldemokrata. Izvolite. Hvala. Hvala vam. Željela bih se zahvaliti visokoj predstavnici na ovom sjajnom uvodnom izlaganju koja nam je pokazala kojim nam je pokazala koliko se važnosti težine pridaje čuvanju i zaštiti ljudskih prava. Osim toga, hvala, želim se se zahvaliti kolegama koji su sudjelovali u izradi teksta rezolucije o ljudskim pravima i upravo ovo sve pokazuje ova naša rasprava koliko je bitna i kako je dobro, dobrom trenutku došla ta rezolucija. Sutra ćemo o njoj glasati. Ta prijedlog naše rezolucije pokazuje da Isto kao što je to iskazano i na vijeću sigurnosti, kao što je se to pokazalo u UN-u u Ženevi, dakle, gdje god se bavimo prvenstveno ljudskim pravima. Pokazuje naime da su zaštita ljudskih prava jedan od zapravo prvi prioritet naše vanjske politike Europske unije a isto tako i Europskog parlamenta, pogotovo u vremenima sukoba i ratova u tim takvim teškim vremenima ne smijemo i ne možemo čekati nego sada se moramo baš sada maksimalno angažirati za ljudska prava i to kako interno tako i u našoj vanjskoj politici ljudska prava su temeljni stup svakog demokratskog slobodnog društva priznavanje ljudskih prava i čuvanje i zaštita ljudskih prava izbjeglica migranata stvaranje koridora kroz koje oni mogu sigurno pobjeći pred ratom. To su sve stvari koje su naše prioriteti. Ljudska prava temeljna isto tako govore da ljudi imaju pravo na zdravlje, odnosno zdravstvenu zaštitu, na sigurnost i na obrazovanje, zatim ravnopravnost spolova i o tome govorimo u našoj rezoluciji. Nadalje, posebno o pravima djece i potom o izbjeglicama, pravima raznih vrsta izbjeglica, raseljenih i izbjeglih ljudi. A pogotovo na tom području smo duboko zabrinuti jer vidimo da se tu krše ljudska prava najviše. U rezoluciji se govori o državama u kojima možemo promatrati što i činimo kršenje ljudskih prava. Osim toga smo htjeli unutra uvrstiti i zaključke vijeća, pogotovo zaključke Europskog vijeća o situaciji na Bliskom istoku. Jako mi je drago da smo u rezoluciji osim toga ukazali da je posebni i izaslanik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, osoba koja mora u Palestini odigrat posebno bitnu ulogu, jer ona mora i da smo i to naglasili. Nadalje u rezoluciji se govori i o stanju aktivista za ljudska prava koje djeluju u Europi i diljem svijeta neumorno i od kojih su mnogi u mnogim dijelovima svijeta u teškom stanju i ugroženi. Nadam se da ćemo se svi zajednički moći boriti za čuvanje ljudskih prava kada sljedeći mjesec nađemo svi u Ženevi na Velikoj skupštini UN-a posvećenoj ljudskim pravima i nadamo se da će tamo Europska unija jednim glasom nastupati kao jedan od jakih igrača na svjetskoj sceni koji se bori za poštivanje tih prava. Hvala lijepo, a sada gospođa von Storch na minutu i pol. Hvala lijepo. Mi ovdje raspravljamo u praznoj plenarnoj dvorani parlamenta o prioritetima Europske E, unije kod, u odboru za ljudska prava Ujedinjenih naroda. I pritom se pravimo kao da je Europska unija jedna jedinstvena država sa jednom jedinstvenom vanjskom politikom, što ona to nije. Zbog toga mislim da je čitava naša rasprava od samog početka krenula malo u krivo. Ali, molim vas, dobro, to smo morali reći, ali sada imam neki apele na vas, gospođo Mogarini. Progon kršćana u čitavom svijetu, molimo vas, gospođo Mogherini, kao jedan od najružnijih oblika kršenja ljudskih prava, molimo vas to pretvorite u jedan od top prioriteta na e, dnevnog reda u jedinim narodima. Mi smo naravno protiv svakog progona, svih manjina i svih ljudi na ovom svijetu, ali prije nego što je prekasno, molimo vas da progon kršćana zaista stavite na najviši, u najviši prioritet rasprave i agende Ujedinih naroda. Hvala lijepo, a sada imamo još uvijek nekoliko, molim, moram kazati da imamo još uvijek nekoliko zastupnika u zgradi gospođa von Štorhi u plenarnoj dvorani. A sada gospođa Bastera Bastareća ima riječ. Hvala lijepo. Prvo bih želio zahvaliti zastupnicima ovog parlamenta koji su radili na toj rezoluciji kao i našem izvjestitelju koji je zbilja napravio sve što je mogao da postigne konsenzus. Mi znamo da smo dobili mandat od građana koji moramo ispuniti, a to znači da se moramo brinuti za, za ljudska prava i moram mhm, ali s druge strane mora i posebni odbor e, Ujedinjenih naroda za ljudska prava uzeti posebno u obzir ovakvo mišljenje ovako jedne demokratski legitimirane institucije kao što smo mi. Nadalje, građani, bez obzira bili oni u Venecueli ili u Saudijskoj Arabiji, će isto imati puno pitanja što je sa ljudskim pravima. Pogotovo će se pitati kako mogu ljudi koji dolaze iz država u kojima se krše ljudska prava i kojima se ograničava sloboda izražavanja, sloboda mišljenja, kako oni mogu recimo sjediti onda u takvim tijelima kao što su jedno vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava, recimo u Venecueli, znamo što se događalo, kakav je to bio politički progon nedužnih i kako su se ljudska krška prava kršila ili recimo ne samo gospodin Maduro, ima i drugih stvari ili recimo kako tamo mogu sjediti ljudi ljudi koji dolaze iz zemalja koji zagovaraju smrtnu presudu. Prema tome, građani se, jedan građanin se isto tako mogao pitati na šta čeka glavna skupština UN-a, a da bi recimo sudjelovanje Venezuela i Saudijske Arabije konkretno isključi iz redova odbora za poštivanje ljudskih prava. Ne možemo ni u kom slučaju zamisliti da bi njihovo daljnje sudjelovanje u raspravi o tim temama moglo pridodati na vjerodostojnosti čitave te organizacije, nego prvo suprotno. Prema tome ne smije ih se ni pripustiti, a nekmo li birati u odbor za ljudska prava Ujedinih naroda. Hvala lijepo. A sada u ime zelenih riječi e, ima Hvala gospodine predsjedatelju. Moram priznati da mi se ne sviđa način na koji se u ovom domu bavimo ovim pitanjima. Razgovaramo o rezoluciji i to u vrijeme kada je rad unutar vijeća za ljudska prava već započeo, a mi nemamo niti najažurnije informacije. Mislim da smo trebali na tome početi raditi ranije. Međutim, kada govorimo o prioritetima, smatram da način na koji sada radimo jednostavno nije efikasan. Ne možemo jednostavno raditi na tome zasebno, da ne uzimamo u obzir cijelu strukturu organizacije. Gospođo visoka predstavnice, ne kritiziram time vas, što više zahvaljujem vam na vašem proaktivnom pristupu. Mislim da je važno da se zapravo e, provedu određene preporuke Vijeća za ljudska prava vezano za zaduživanje, za E, socijalna i druga prava. Europska unija gubi vjerodostojnost u tim područjima jer više nije u stanju od trećih zemalja zatražiti da se pominuje pravima koja sve manje i sama poštuje. Zbog svih tih razloga GUE je odabrao da ne sudjeluje u ovoj rezoluciji i neće glasovati o njoj. Hvala. Hvala, gospođo zastupnice. Sada u ime zelenih Gospođa Barbara Lokbiler. Hvala lijepo predsjedavajući. Štovana visoka predstavnice. Naša rezolucija o zasjedanju odbora za ljudska prava u Ženevi je pravovremeno dovršena i nadam se da će izaslanstvo Europske unije sve naše zahtjeve i preporuke tijekom svojih pregovora i nastupa u tom odboru uzeti u obzir. Odbor za ljudska prava UN-a je središnje svjetsko tijelo za ta pitanja i zbog toga Europskoj uniji bilo dobro da aktivno sudjeluje u svim raspravama koje se tamo budu vodile, bilo o stanju o pojedinim zemljama, bilo o tematskom daljem razvoju. Također zahtijevamo da Europska unija i dalje financijski potpomaže rad Vijeća za ljudska prava kako bi zajamčili neovisnost tog gremija. Nažalost, u tom gremiju sjede i vlade sa dokazano katastrofalnom bilancom ljudskih prava u svojim državama. Zbog toga bi bilo jako u redu kada bi se zemlje članice Evropska unija odlučile da oštro suprotstave sudjelovanju takvih zemalja u takvom jednom gremiju. EU unija može dobiti na snazi i na uvjerljivosti i općenito samo ako bude govorila jednim glasom. Mi uvijek čujemo od ljudi, od zemalja kojima se krše ljudska prava da je bilo kakvo djelovanje na njih, pokušaj intervencije zbog ljudskih prava jedan akt kapitalističkog imperializma. Zbog toga je jako dobro da smo mi u našoj rezoluciji ukazali da se ljudska prava sežu i do opskrbe pitkom vodom i takvih nužnim stvarima za preživljavanje. I posebno nam je žao da se situacija u zemljama globalnog juga tako loša i da se recimo nije mogla rezolucija o ilegalnim tokovima financija i svim povezanim stvarima tamo zapravo uopće plasirati. Na kraju želim reći da je ova rezolucija jako dobra osnova za pozicioniranje Europske unije u vijeću u Ujedinjenim narodima i želim zahvaliti posebno našim predstavnicima na sjajnim pregovorima koje su vodili. Hvala lijepa. A sada u ime grupe, zastupnik Korao na minutu. Hvala gospodine predsjedniče, visoka predstavnice. Današnja rasprava nam daje mogućnost da e, govorimo o ljudskim pravima i žao mi je što nas je toliko malo jer mogli smo govoriti i o odgovornostima nas europejaca. Mi ćemo pozitivno podržati ovu rezoluciju, e, to se bore e, protiv fenomena land grabbinga Isto tako želimo dostojanstvenu gospodarsku i socijalnu, e, socijalne uvjeti. E, žao nam je što e, članovi vijeća su oni koji najviše krše ljudska prava kao Kina, Etiopija i slično. Dakle, ne radi se samo o velikim činovima terorizma. Možemo samo razmisliti o e, e, smrtnim kaznama, o strašnim kršenjima e, prava migranata, isto tako o klimatskim promjenama koje su uključene u ove rezolucije. Zato s ovom rezolucijom tražimo od Europske unije i Ujedinjenih naroda da budu, da budu dobri u izvršavanju svojih obveza. Hvala lijepo. A sada? Zastupnica Anemans. Zastupnik Anemans, pardon. Hvala lijepo. Imamo dug dan iza nas. Zapravo Imamo 741 člana u ovom parlamentu, 741 zastupnika. Ali kad pogledamo oko sebe mogu samo reći da se vidi iz ovog prizora koliko ih je malo u ovoj dvorani, da se vidi koliko im je stalo do ljudskih prava. Međutim, ne želim biti ciničan. Moram sad još nešto kazati, jednim krivim, krivom interpretacijom Schengena i krivom interpretacijom prava izbjeglica iz Ženevske konvencije su u čitavoj Europi prijeti da se stvari kompletno izmaknu kontroli. Vidjeli smo na jedan grozan način u Kelnu da su prvi puta i kod nas teško počeli gaziti ljudska prava. Vidjeli smo to iz novogodišnjeg incidenta. Mi se moramo zauzeti zato da se spozna svuda kako se ljudska prava ne mogu relativirati i ne mogu ignorirati. A za to je u svakom slučaju potrebno jedno stabilno okruženje, pogotovo ako primamo toliko ljudi iz drugih kultura. Hvala lijepo, zastupnik Epidetas. Hvala lijepo. Evropska unija je jedan od najvećih i najvažnijih igrača na međunarodnoj šahovnoj ploči, pogotovo kada je riječ o razvoju na svakom, području. I e, usko surađuje sa UN-om na svim stvarima koje se ozbiljno tiču svjetskog mira, a ne samo evropskog. Jedna od najvažnijih tema pritom je naravno pitanje migranata i izbjeglica. To je ne možemo samo mi riješiti, a mora se riješiti na jedan realističan način. Ne možemo pokušavati samo smjestiti, integrirati izbjeglice u Europi, a da pritom ne radimo na otklanjanju uzroka zbog kojih su tu ljudi krenuli u bijeg i u migraciju. I osim toga moramo pritom paziti da e, ti ljudi sami ne budu žrtve kršenja ljudskih prava u zemljama koje ih prihvate, ali i da oni ne krše tuđa ljudska prava u tim zemljama u koje dolaze. Zatim moramo se pobrinuti da prekinemo ilegalne dotoke tih ljudi kao i kriminalce kojim organiziraju ilegalni ulaz. I mi nismo u cijelosti ozbiljni bili kada smo govorili o Turskoj, koja s jedne strane želi sudjelovati u tom rješavanju, E, migracijske krize, ali s druge strane smo i mi dozvolili stanovitu količinu i stanovitu mogućnost da nas ucijenju, a to nije ozbiljno. Sad gospodin Preda. Hvala lijepa. Želim vas podsjetiti da smo prije mjesec dana na ovome mjestu e, glasovali o E, položaju Europske unije i stajalištu u zaštiti prava na globalnoj razini. I zato mi je vrlo, vrlo teško shvatiti zašto sada glasujemo tako, u tako kratkom roku o tekstu koji je u velikoj mjeri sličan godišnjem izvješću o kojem smo raspravljali i glasovali prije mjesec dana. Govorimo o prioritetima Europske unije unutar vijeća za ljudska prava. Sva pitanja koja se tiču toga e, obuhvaćena su u e, godišnjem izvješću. Od žena do manjina, od sporta pa do ostalih tema. I mislim da ne razumijemo zapravo što znači riječ prioritet. Jednostavno idemo drugi put po istom poslu. Rezolucija Europskog parlamenta trebala bi zapravo biti kraća i više u skladu sa našim ciljem. Možemo izabrati pet prioriteta i tu stati. Vezano uz stajalište Europskog parlamenta, e, uz sva ostala pitanja koja se odnose na ljudska prava, imamo godišnje izvješće, a u rezoluciji se trebamo zaista baviti prioritetima. Što se tiče drugog dijela teksta gdje se nalazi teorijski popis zemalja, u kojem postoji čitav niz nedosljednosti Ljevica inzistira i to nije prvi put, e, želi uzeti na metu Izrael, stigmatizirati Izrael. I dodala je u popis e, odnosno u 89. točku e, mirovni proces na Bliskom istoku. Moram reći da se tu ne radi o zemlji i da to nema nikakve veze sa univerzalnim načelima za koje se ovdje zalažemo. Takve vrste nedosljednosti treba izbjegavati i upravo zato odlučili smo odvojeno glasovati po ovom e, stavku unutar našeg kluba zastupnika i ako se ne omogući odvojeno glasovanje glasovat ćemo protiv rezolucije. Hvala. Gospodin Howitt, izvolite. Hvala lijepa. Na budućem sastanku Vijeća za ljudska prava nastavit će se raditi na prioritetima e, koji se tiču zaštite ljudskih prava. U članku 28. rezolucije jasno stoji da Europski parlament vjeruje da bi Europska unija i države članice trebale konstruktivno sudjelovati u radu međuvladine skupine vezano uz pravno obvezujuće instrumente. Europska unija je nakon prvoga dana napustila sastanak što razumije može biti predmetom kritika i bit će predmetom izvješća koje se priprema za ožujak. sprečavanje funkcioniranja mehanizma za zaštitu ljudskih prava, bojkotiranje takvog mehanizma nije nešto što bi Europska unija trebala činiti. Ovo nipošto može biti alternativa provedbi od strane visoke predstavnice instrumenata koji se mogu koristiti na teritoriju Europske unije. Države članice mogu pokazati svoju predanost tako da finaliziraju proces vezan uz nacionalne akcijske planove. Znam da se razmišlja o Ženevi, e, odnosno o rezoluciju u Ženevi kojom će se kritizirati rad radne skupine. To je vrsta konfrontacije u kojoj se Europski parlament ne bi trebao slagati ja ne vjerujem zapravo u sve što stoji, odnosno ne slažem se sa svime. Mislim da bi se prvenstveno ljudska prava trebala odnositi na mala poduzeća, a ne na transnacionalne korporacije. Međutim, Europska unija prvenstveno mora biti prisutna u prostoriji kako bi mogla jasno iskazati svoje stavove i kako bi bila spremna saslušati različita stajališta što često prigovara drugima. I želim na kraju odgovoriti na ono što je rekao gospodin Preda o stavku 89. Njegov klub zastupnika rekao je da će glasati protiv rezolucije ako se ne pristane na odvojeno glasovanje. Što kaže taj stavak? Traži e, sukladnost e, međunarodnom humanitarnom pravu, poziva na održivo rješenje koje se temelji na dvije države i podsjeća na situaciju s ljudskim pravima kažem njemu i njegovom klubu zastupnika sasvim iskreno, postoji konsenzus o ostvarivanju napretka u mirovnom procesu na Bliskom istoku. Mi smatramo da je glasovanje za ta načela nužno kako bi se ostvario mir između Izraela i Palestine. Ako se njegov klub zastupnika odluči ne složiti s time u ovoj rezoluciji, onda njegov klub zastupnika griješi. Hvala. Hvala lijepa. A sada iz grupe ALDE minutu riječima gospođa Vautunas. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, hvala gospođo Mogherini. Malo nas je ostalo u ovoj prostoriji, ali radi se o vrlo važnom pitanju. Sutra će se glasovati o rezoluciji vezano uz prioritete. Ja imam tri, četiri napomene koje bih željela iznijeti. Govori se sasvim ispravno o pravima žena kad govorimo o e, seksualnim seksualnim reproduktivnim e, pravima, kad govorimo o pravu na pobačaj, posebice e, nakon silovanja, mislim da vi to razumijete. Govorimo o ljudskim pravima. UNICEF i Spasimo djecu poslali su apel i traže da se skrene pozornost na djecu, migrante Situacija u Burundiju je strašna. Kažem da se tamo događa genocid i trebamo nešto učiniti po tom pitanju. I na kraju, nekoliko zastupnika je već spomenulo izraelsko-palestinske odnose. Izrael e, nikada nije bio zapravo na meti kritika, nikada se nije u njega upiralo prstom. Samo sam željela na to podsjetiti. E, Hvala lijepa, Davor Ivo Štir podravam to je e, kolega preda rekao i doista bila bi šteta da e, klub europske puke stranke mora uskratiti potporu ovoj rezoluciji zbog e, neuravnoteenog teksta kad je rije o procesu na bliskom istoku jer inače ova rezolucija ima doista dobre kvalitetne dijelove ja u istaknuti ovdje paragraf nine rezolucije koji se dotiče sve eih revizija ustava u zemljama u razvoju posebice u africi kako bi e, vladajuće strukture tamo zaobišle postavljena ustavna ograničenja na trajanje predsjedničkog e, mandata. takvi postupci nerijetko rezultiraju građanskim pobunama nasiljem o tome smo više puta u ovome domu raspravljali na primjer kad smo imali rezoluciju o burundiju no nije to jedini primjer nažalost možemo konstatirati da postoji trend nazadovanja u procesu demokratizacije u mnogim afričkim e, državama što nažalost e, dovodi i do sustavnog kršenja ljudskih e, prava. istina je da se u tim državama održavaju izbori ali je nerijetka situacija u kojoj vladajuća stranka pobjeđuje na svim izborima s više od eighty glasova i osim europskih institucija i naše europske političke grupacije bi trebale više voditi računa o tome u suradnji s takvim afričkim strankama i pokretima. važnost dobre vladavine nešto je što e, un prepoznaju u programu za održiv razvoj two thousand and thirty pogotovo razvojnim ciljem sixteen i mislim da bi upravo to trebao biti prioritet nae vanjske razvojne politike pa tako i prioritet u radu vijea un a za ljudska prava. hvala nije ovdje. Sada Terese Komodini Kača. Gospodine predsjedatelju, hvala. Mislim da dječja prava zaslužuju posebnu pozornost. Iako konvencija o pravima djeteta je jedna od konvencija koju se najviše ratificiralo, možemo vidjeti da je njezina provedba vrlo neravnomjerna. Vrlo je važno da uvijek imamo interese djece na umu. Oni su punopravni članovi društva i njihova ranjivost često ih čini žrtvama ponašanja odraslih koji ih okružuju. Pa to je zbog eh, zagađenja okoliša, eksploatacije, nasilja i tako dalje. Upravo zato Europska unija i dalje mora raniti na tome da konvencija ne bude samo jedna od najčešće ratificiranih konvencija, već da bude konvencija koju se i najviše provodi na terenu. Imali smo prilike vidjeti reakcije ljudi na e, tijelo dječaka koji se utopio tijekom migracijske krize. Mnogo je djece poginulo na tom putu, a za njih uopće ne znamo. Velik broj djece pati zbog okrutnih uvjeta u kojima žive, a ne vidimo njihove fotografije. I na nama je da pokažemo da su žrtve okrutnog postupanja i na nama je da se pobrinemo da to prestane. Hvala lijepa. Gospođa Tereza Jimenez Beseril Barrio. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Obrana ljudskih prava vrlo je važna za identitet Europske unije, kao i naš rad u sklopu Vijeća za ljudska prava. Želimo olakšati muke onima koji su žrtvama progona i drugih oblika nasilja. Venezuela je jedna od zemalja u koju misija Europskog parlamenta nije uspjela otići. Međutim, troje kolega, uključujući mene, posjetilo je venezuelanski narod u tom povijesnom trenutku. Željeli su obraniti svoje slobode i željeli su to učiniti demokratski, željeli su uspostaviti demokratsku vladu. To je bio povijesni trenutak. Nadamo se međutim da ta nada neće propasti ne želimo da se predsjednik e, protivi zakonu amnestiji koji traži trenutno puštanje svih političkih zarobljenika e, zato što su prijavili kršenje ljudskih prava od strane venecuelanskog režima. Zbog toga apeliram na ovaj parlament da zatraži puštanje političkih zarobljenika u Venezueli koliko dugo će Maduro moći nastaviti oglušivati se o apel svojeg svojih građana koji traže slobodu. A sada dajem riječ gospodinu Kukanu u minutu, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju, gospođo visoka predstavnice. Ove godine pred nama je čitav niz izazova koji su tjesno povezani sa planom zaštite ljudskih prava i sama Europa suočava se sa izazovima s kojima se nikada prije nije susretala, poput migracijske krize i sve veće nestabilnosti u našem bliskom susjedstvu. Upravo zbog toga pitanje ljudskih prava će još e, važnijim i hitnijim i upravo zato trebamo definirati naše prioritete za rad unutar Vijeća za ljudska prava u Ujedinjenim narodima. Europska unija trebala bi biti vodeći čimbenik u provedbi programa za koji se zalažu Ujedini narodi. Također smatram da treba staviti veći naglasak na kršenje ljudskih prava u okviru migracijske krize. Naš prvi prioritet trebao bi biti snažiti humanitarnu i razvojnu pomoć te i dalje davati podršku u borbi protiv nedemokratskih režima. Mislim također da trebamo snažiti međunarodnu suradnju i poduzeti dodatne korake za borbu protiv međunarodnih mreža krijumčara ljudima, te isto tako snažiti zaštitu ljudskih prava u smislu dječjih prava i prava žena. Hvala lijepa, gospodin Venta, minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Gospođo potpredsjednice, UNHRC ima mandat kao i Europska unija za promicanje ljudskih prava na globalnoj razini. Vrlo je važno odabrati članove u tom vijeću među onima koji zaista zastupaju te ciljeve. Još postoje neka pitanja koja nisu uređena. Univerzalni mehanizmi praćenja analize vrlo su važni a treba uzeti u obzir djelovanje i e, građana, e, udruga građana i nevladinih udruga općenito. To je ono što treba iskoristiti kao teme za suradnju. Ljudska prava treba također poštovati i u poslovnom svijetu. Europska unija mora se pobrinuti da postoje standardi u državama članicama, zahvaljujući kojima će se promicati dostojanstveni radni uvjeti. Nadamo se da će Europska unija biti aktivna na sastanku UNHRC i da će se pobrinuti da ako su prava prekršena, da se na to ukaže i da su oni koji su ih prekršili e, kazneno gonjeni. Hvala lijepa. E, hvala lijepa. U prioritetima Europske unije treba uključiti kršenje ljudskih prava u Turskoj, ali isto tako i u Skopju u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Trebamo se e, založiti protiv inicijative e, hrvatske zastupnice gospođe Petir koja želi oformiti e, neslužbenu skupinu prijatelja Makedonije u Europskom parlamentu. vrlo je važno napomenuti da je bivša Jugoslavenska republika Makedonija priznata unutar Europske unije upravo pod tim imenom i ne smijemo dozvoliti niti njoj niti bilo kojoj drugoj organizaciji da preuzme ime Makedonije, naše Makedonije. Ta provokacija uspostavljanja skupine prijatelja Makedonije e, apsolutno je e, nelegalna i tražim od predsjednika Martina Šulca da učini ono što je potrebno kako bi se u potpunosti u ovom konkretnom slučaju provela odluka Ujedinjenih naroda koja je povezana uz naziv bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Gospodin Štir, izvolite. Kolega e, Marijas, da li znate da je takva neformalna grupa, dakle neformalna grupa postojala je i prije, prema tome ništa novoga se nije dogodilo i drugo pitanje što to ima veze ovo što ste rekli sa temom o kojoj danas raspravljamo? bardzo. Bardzo krótko. Molim vas kratak odgovor. Gospodine predsjedatelju, želim se obratiti uvaženom kolegi i reći mu da sam ovdje spomenuo vrlo važno pitanje. Skopje, odnosno bivša Jugoslavenska republika Makedonija, priznata je pod tim nazivom, a vi nezakonito koristite naziv Makedonija. Tko god to čini treba znati da to zapravo predstavlja kršenje funkcioniranja Europske unije koja je bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju priznala upravo pod tim nazivom i to treba shvatiti jednom zauvijek. A sada gospođa Mogherini. Hvala. Neću, e, produžiti sada vaše vrijeme ovdje u homicemiciklu. Želim svima zahvaliti, posebno onima koji su se e, držali upravo teme naše rasprave i e, pokazali zajedničko opredjeljenje svih klubova zastupnika vezano za naš rad za ljudska prava. Mnogi od vas su rekli da ovo nije samo jasno načelo i vrijednost Europske unije, nego je to i misija da zaštitimo i promičemo nije dovoljno samo štititi ili samo promicati, nego zajedno i unutar i izvan Unije i u tom radu moram reći da podrška i e, smjernice Europskog parlamenta su od ključne važnosti. Mi smo pokušali učiniti sve što možemo da koristimo naše vanjsko djelovanje i naše instrumente e, zajedničke kako bismo ispunili taj mandat, ostvarili taj mandat, kako bismo bili mjerodavan dionik vezan za ljudska prava i da imamo konkretne rezultate na terenu. Nekad je to vidljivo, nekad je to manje i vidljivo, ali u većini slučajeva to se događa i u većini slučajeva e, u svim našim prioritetima vezanim za ljudskim, ljudska prava, bilo da se radi o jedinstvenim e, osobama koje brane ljudska prava ili o velikim stvarima kao što su smrtna kazna, gospodarska socijalna prava i ostalo. E, lista može biti dugačka. Da je Europska unija napravila razliku sa državama članicama, sa Europskim parlamentom, sa svim našim instrumentima. Ili je situacija još teža. Ne samo da imamo neka neke vrijednosti i neka načela, nego imamo i neke interese, jer promicanje zaštita ljudskih prava je i odgovor na iz, E, izravne interese o sigurnosti i stabilnosti, jer nema mogućnosti za stabilni okoliš ako nema poštovanja ljudskih prava. To je nešto što nije samo vrijednost i načelo, nego i jasna odgovornost koju imamo unutar i izvan naših granica. Želim zahvaliti ovom parlamentu na stalnoj potpori koje daju našem djelovanju u tom smislu, a isto tako želim reći nešto o tome Želim osobno zahvaliti radu e, Stalom Stambernidisu, e, radniku za ljudska prava, na izvrsnom poslu koji radi e, da podrži ovu misiju koju svi zajedno provodimo. Hvala vam lijepa i želim vam laku noć. Hvala. Dziękuję bardzo pani komisarz. Hvala gospođo visoka povjerenice.